Good morning, colleagues. Uh, can we... Dobar dan, možemo li krenuti? Just missing five meters for Gunnar. <laughs> Welcome. So let me open today's... Uh, Evo dopustite da krenemo sa današnjim sastankom odbora Ekon. Imamo dva izvješća, pa glasanje, pa onda još jedno izvješće. Vrlo kratko samo od strane predsjednika, usvajanje dakle prvog dnevnog reda, dnevni red je usvojen, nemam nikakvih e, najava predsjednika i ništa e, za izvijestiti o među institucijskim pregovorima. E, dakle, pa točka četvrta, godišnje izvješće Središnje banke, za 2016. E, znate tradicionalno izvješće o središnje banke banci koje nam ona daje i to je sada mišljenje e, prilika da mi damo svoje mišljenje o ekonomskom monetarnom razvoju i na odgovor ECB, e e, znači Središnje banke, na dosadašnju financijsku krizu, te prilika za demokratsku kontrolu nad Središnjom bankom. Imamo izvješće nakon prve izvjestitelja, pa onda e, su izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, pa krenemo onda sa Jonasom Fernandesom, izvjestiteljem. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi kolega. Danas se želim e, prezentirati godišnje e, izvješće o radu Središnje banke. I sada je trenutak da se povlači u smislu monetarne politike. Mjere Središnje banke usvojene prošle godine još uvijek ne ispunjavaju ciljeve koji su zacrčani. Inflacija je otprilike 2%, i dalje, a prošlogodišnja inflacija bila je 0,2 posto dakle četiri godine nismo došli bliže cilju i osim toga ove godine pred predviđeno je 1,3 2018, 1,6 2019. Dakle, eurozona bi drugim riječima mogla trebati imati razdoblje od 7 godina daleko od inflacijske E, cilja. I također Središnja banka istina e, želi dovesti e, dakle do kraja deflacije, ali čini se da se gospodarstvo širi i zahvaljujući odgovarajućim monetarnim policama i politikama i trendom u monetarnoj krizi. Dakle, možda bi E, mogu doći dovesti do problema kad bi se politika prebrzo promijenila kao i ova 0% fiskalna politika. BDP raste, ali još uvijek imamo negativni e, izlazni jaz 1,2% 2016. i dalje ćemo imati negativni trend, barem dvije sljedeće financijske godine. E, to znači da je eurozona možda ima neinflacijski prospekt rasta. E, a kako bi se uspostavio dobar BDP bez pritiska na cijene, inflacija bi trebala biti bliže 2%. To bi moglo značiti da bi rast inflacije mogao biti E, mogu stati u kraćem e, dolazećem razdoblju. Zatim imamo e, CSPP program, program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća, općenito program kupnje vrijednosnih papira, ali svejedno CSPP bi trebao biti transparentni što se tiče ne samo dodjele grantova, nego i kriterija izberivosti kako bi se i dopustivosti kako bi se izbjegli Ehm, distorzije na tržištu. A što se tiče Pariškog sporazuma, želimo također eh, homogeno tržište za sve zemlje, te također eh, kupnja državnog eh, duga Grčka u interesu solidarnosti. La M3 solo lo hace en el entorno del 5. Basta este ejemplo para... 3 e, raste sporijom stopom od M1 koja je otprilike 3%. E, znači, monetarna politika bi trebala biti ambicioznija, a izazovi su niske kamatne stope, dok istovremeno postoji pozitivni učinak na e, minimalizaciju loših kredita NPL-ova, Dakle, ovo treba biti provedeno na europskoj razini i tražimo od Europske banke da zadrži pozitivni učinak monetarne politike kao i da smanji jaz između jaz koji se odnosne razlike u plaćama ECB također inzistira na, dopunja, upotpunjavanju bankovne unije sa fiskalnim e, bankovnim stopom i e, također u izvješću stoji da su nam potrebna e, imovina bez rizika i ono što je rečeno također u izvješću Monte Ovo je promjena koja se može uspostaviti redovnim legislativnim procesom bez izmjene temeljnih ugovora. To je nešto što treba raspraviti. Pravna služba vijeća, a na zahtjev e, proračunskog odbora, također je objavila slično mišljenje, slično moje mišljenju. I na kraju, e, izvješće razmatra i virtualne valute te izazove Brexita te o upravljanju ecb te ovo izvješće teme za raspravu i veselim se otvorenoj raspravi sa kolegama i usvajanju u sljedećim mjesecima, a kako bismo poboljšali monetarnu politiku i njezin nadzor. Na kraju krajeva to je nešto što, od čega je doista važno građanima. Hvala Jonas na ovom e, izvješću za EPP. E, Burhard Balc e, umjesto izvornog govornika. Hvala predsjedniče. Izvjestitelj nije mogao biti ovdje za raspravu ovdje, ali u njegovo ime zahvaljujem izvjestitelju Jonasu Fernandesu na odrađenom poslu do sada. Nacrt izvješća dobar je temelj za daljnje rasprave između izvjestitelja i izvjestitelja u smjeni. Zikred Murzan e, smatra ključnima sljedeća tri prioriteta, a za ovo izvješće koje bi trebalo dalje razvijati. Prvo, glavni cilj središnje banke, kao što je definirano u temeljnim ugovorima. Drugo, neovisnost središnje banke i treće, reforme u kontekstu monetarne politike Središnje banke. Prije svega, primarni cilj monetarne politike Središnje banke je održati stabilnost cijena definiran no e, inflacijskom cijenom ispod, ali blizu 2%. I to ne samo 2% kao što se sada, e, kao što sada stoji u nacrtu izvješća. Drugo, Središnja banka je neovisna institucija, a neovisnost Središnje banke nužna je za održavanje njezinog e, primarnog cilja, to je stabilnost cijena. Nadalje, pozdravljamo monetarni dijalog koji osigurava e, odgovornost e, monetarne politike Središnje banke prema parlamentu i javnosti. I treće, predsjednik Središnje banke Mario Draghi ne želi propustiti nijednu priliku da naglasi važnost strukturnih reformi u europodručju. Kao što je više puta spomenuo, samo monetarna politika sama po sebi ne može stimulirati gospodarstvo europodručja ako to nije upotpunjeno dobrim fiskalnim politikama i reformama koje jačaju produktivnost na razini zemalja članica. A posljednja stvar je posebice važna jer se njome utvrđuju povoljni uvjeti za poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje investicija i time stvaranjem radnih mjesta i jačanjem rasta a sve od toga nužno je za oporavak našeg gospodarstva. Kao što je e, e, ovaj odbor uspješno rekao i u izvješću za 2015. trebamo se usredotočiti na zadatke Središnje banke, a izbjeći rasprave koje su izvan nadležnosti Središnje banke. Nadalje, e, pitanja nadzora trebaju biti nešto za godišnje izvješće Monetarne unije, a to je nešto što smo uspostavili prije par godina i ovime e, želimo prenijeti jasnu poruku od strane Europskog parlamenta o aktivnostima Središnje banke za godinu 2016. Evo ovime se zaključuje kratak pregled e, prioriteta izvjestelja Murza na ovom izvješću koji se nada detaljnim e, raspravama o tome na dolazećim sastancima izvjestelja u Sjeni. Zahvaljujem još jednom izvjestelju na njegovom radu. Zahvaljujem. Zahvaljujem Borkat. Ovo je bila vrlo kvalitetna zamjena za izvjestelja u Sjeni. A sada za ECR, gospodin Munas. Ako sam dobro shvatio. Gospodin Luka će govoriti umjesto njega. Zahvaljujem izvjestitelju na njegovom izvješću koje također vidim kao polaznu točku za rasprave jer e, zapravo on iznosi socijaldemokratski stav što je vrlo korisno, ali nije samo po sebi konsenzus, barem ne prema e, mišljenju ECR-a, ali postoje dvije stvari gdje doista želim dati potporu. Naime, mislim da je odlično da se u izvješću traži da volumen e, CSPP kupovine bude e, objavljen. E, također, znači to će donijeti veću transparentnost o volumenu kupnje, također što se traži zadržavanje gotovinskog novca, ali ima puno stvari koje ECR-u ne paše. Naprimjer, da se traži to e, da se e, postupi prema ekscesivnim e, prelaženjima bilance jer to nije nešto, ovaj višak koji se spominje uvijek naravno se odnosi na Njemačku, a zapravo Njemačka ima deficit, trgovinski deficit sa eurozonom, sa europskim državama, što znači da bi Njemačka trebala povući svoje fiskalne mjere kako bi smanjila deficit, a nadalje što se tiče obveza koje proistječu iz ugovora, to nema veze sa zahtjevima da se uskladi sa klimatskim politikama. Također sljedeća stvar, europske sigurne vrednostnice, eufemizam za e, euro obveznice, to također nešto što nema veze s središnjom bankom. Nadalje, mandat nije podupirati Grčku, nego uspostaviti stabilnost cijena, a ne podupirati Grčku. Nadalje, ono što se traži da se podupiru one banke koje se žele vratiti iz Velike Britanije u eurozonu, to također nije u mandatu i nije spojivo sa mandatom Središnje banke. Osim toga, Velika Britanija nije niti članica eurozone, znači kakve to sad ima veze što će napustiti Europsku uniju sa Središnjom bankom. Nadalje, za da se E, prihod e, središnje banke pripiše vlastitim prihodima, e, to također se protivi temeljnim ugovorima i nije u mandatu središnje banke. Nadalje, po popuštanju monetarne politike, kupovina dionica i tako dalje, teltroj za domaćinstva i tako dalje, po našem mišljenju isto nije spojivo sa mandatom Europske središnje banke, kao ni načelno PSPP i drugi programi e, koji su u programu kupnje dionica jer je to protivno pravnom temelju e, znači monetarnog državnog financiranja. Tu još također nedostaju neki važni aspekti, kao na primjer nigdje se ne upućuje na to da se stres testovi nisu na vrijeme spomenuti, tako da su neke banke u, e, koje su propale u Italiji i Španjolskoj upravo bile prošle stres test i tako dalje. Nadalje, ne, nigdje se ne govori o tome da Središnja banka svojim kvantitativnim popuštanjem e, si je e, oduzela instrumente za korigiranje eura, i također nigdje se ne govori o tome da kvantitativno popušne, kvantitativizing sada već je i pred Europskim sudom i također e, i Savezni Njemački Ustavni sud je to, e, o tome tražim mišljenje e, Europskog suda. Također u izvješću stoji da središnji, da se fiskalna politika, da se ciljevi monetarni ciljevi ne mogu postići bez pomoći fiskalne politike, ali fiskalna politika nije u mandatu također Središnje banke, tako da to također nije prihvatljivo, ali mislim da sam već prekoračio svoje vrijeme pa ću ovdje stati. Uh, uh, uh, Za Alde, umjesto gospodina Torvalca, gospodin Tremoza. Zahvaljujem predsjedniče. E, prije svega, e, izvjestitelj Alda za, ovaj, za ovo izvješće također nije ovdje, pa ću ja u njegovo ime nešto reći. Nils Torvalds, thank you very much. Gospodin Torvalds zahvaljuje e, izvjestitelju na nacrtu izvješća i kaže da je to doista sveobuhvatno izvješće i otvorit će zanimljive rasprave među izvjestiteljima u sjeni. Nadalje, mišljenje izvjestitelja u sjeni u načelno je pozitivno, ali želi naglasiti da je dobro izvješće koncizno i izravno, tako da se boji da imamo 39 stavaka i da možda treba ipak, e, možda treba vidjeti ovo kao tendenciju da se e, tu širi literatura izvješća, a on bi više bio da se koncentrira na monetarnu politiku, ne otvaraju i druge rasprave. To je jedna stvar. E, gospodin Torvalds također misli da Središnja banka dobro radi svoj posao, ali da treba imati na umu i da mnoge aktivnosti koje su poduzete neće djelovati bez komplementarnih aktivnosti na nacionalnoj razini. Znači strukturne razine e, reforme moraju se nastaviti, a zemlje članice ne mogu se oslanjati samo na monetarnu politiku da riješe temeljne strukturne probleme. Dakle, mislim da je to vizija koju dijeli veliki dio mojeg kluba. Evo samo kako bi se vas upozorio na to, te na posljedku još jedna stvar. stavci 7 i 8 vašeg izvješća gdje govorite o helikopterskom helikopterskoj pomoći i novcu. To je nešto što našim zemljama većini naših zemalja nije baš jako drago, to će biti dio one rasprave koju će voditi izvjestitelji u sjeni, ali također nominalni i BDP rast e, i ciljevi tog rasta su nešto što će biti teško mnogim članovima našeg kluba prihvatiti. još e, jedan savjet. E, posljednjih godina postignut je prilično veliki konsenzus otprilike 80% na plenome glasalo je za e, izvješće. Mislim, ovo izvješće nije obvezujuće. Međutim, to je značajno izvješće. Ako parlament postigne, a je uvijek u prošlosti postizalo veliku e, veliku e, konsenzus u mišljenju, to je pomoglo transparentnosti. Imali smo Eh, objavu neravnoteža cilja 2, također eh, prije toga upravljačko vijeće eh, zajedno sa pismom koji smo poslali od 745 zastupnika koje su poslali Središnjoj banci o kupnji vrijednostnice i tako dalje. Što se tiče dakle gledišta mog kluba, bolje imati veliku većinu nego E, samo piričku ideološku pobjedu za neke e, stvari koje bi mogle slabiti i e, utjece parlamenta i središnje banke izvan ovog doma. Hvala evo na mišljenju vašeg kluba. Gospodin Papademulis za GUE koji nije ovdje ima zamjenika. Hvala. E, govorim e, u ime Guo e izvjestitelja o sjeni koji nije mogao biti ovdje, gospodina Papadomilosa, a pročitat ću njegove komentare ako dopuštate. Proteklih godina Europska unija suočava se sa teškim problemima što se tiče upravljanja ekonomskom i monetarnom politikom. Nažalost, rješenja koje daju institucije kao Središnja banka nisu dovoljne da riješe probleme koje, se, koje uzrokuju te iste institucije same po sebi. Kao članovi našeg kluba moramo uzeti u obzir razne aspekte uloge koje Središnja banka igra u ovom trenutku. E, izloženost bankovnih sustava, sustavnoj klizi i nedostatku likvidnosti i dalje traje za neke banke i obsesija Središnje banke da podupire rigne fiskalne procese e, i propise s dvije su strane i iste medalje. E, također ECB ne doprinosi pa europskom rješenju, to je također nešto što, što je mišljenje šegodba. Čak i E, alati politika koji bi mogli biti dobri za neka gospodarstva kako kvantitativno popuštanje nisu bili dizajnirani na pravi način niti provedeni na vrijeme. Što se tiče po kvantitativnog popuštanja, to je provedeno na vrlo traljav način bez e, povećanja e, volumena obveznica i također ECB nije imao mogućnost, nije imao načina da, da zaštiti naj siromašnije slojeve društva od, od e, promjena u kamatnim stopama. Znači treba uzeti u obzir ne samo i najslabije zemlje u europodručju nego i zajedničku valutu. Ali izazovi koji su pred nama nisu samo upravljanje miksom politike središnje banke nego i arhitekturom politika same institucije više demokratski model, a ne demokratski deficit je preduvjet za odgovornu središnju banku, središnju banku koja neće moći pritiskati gospodarstva zemalja članica od donoseći odluke iza zatvorenih vrata, nego na odgovoran način donositi odluke. Zatim treba objavljivati svoje odluke, predloge politika, zatim treba ostvariti program zaštite za zviždača kao i drugdje, i također europska gospodarstva trebaju središnju banku koja neće biti fokus mnogih europskih i e, drugih e, nevladnih udruga koje optužuju za e, slabosti i, i e, politike štednje i to uglavnom ispravno. Znači potrebna je dugoročna reforma, ali središnja banka treba i kratkoročne reforme koje će uzeti u obzir izmjene i voditi u progresivnu i e, progresivnim putem. Znači u ime gospodina Pavide Molisa želim e, svu sreću izvjestitelju i također u ime našeg cijelog kluba nadam se da možemo voditi konkretne plodne rasprave u dolazećim tjednima. Uh, A sada za zelene Murray Scott oh, jedna jedina izvjestiteljica koja je doista ovdje. A zahvaljujem izvjestitelju koji mislim da je odlično odradio svoj posao na ovom izvješću. Vrlo dobro izvješće koje je obuhvatilo mnoga pitanja kojima se bavi Središnja banka. A posebice nam je drago i stavak 8 gdje se traži da Središnja banka dopuni svoje ciljeve e, ciljevima za nominalni rast BDP. Također podopiramo prijedlog e, pred kraj stavka sedmog gdje se razmatra produljenje teltroa na kućanstva pomoću beskuponskih perpetualnih kredita. Znači to je neka vrsta adicionalnosti kako bi se banke uputile prema održivim aktivnostima. Kao što kaže izvjestitelj, program kupnje e, Vrijednostnica APP potiče potražnju europskom gospodarstvu, pa treba paziti na umanjenje tog programa, ali pozdravljam je uključenje u naše izvješće i točke o narušavanju tržišta koje provodi ovaj program. Naime, treba više imaginativni pristup koji bi mogao biti bolji za e, građane, a ne samo za velike korporacije. Također trebamo E, prepoznati i veću transparentnost temeljem inicijativa koje su poduzeli članovi našeg odbora i moj kolega Ramon i pisma koje su mnogi potpisali. Pozdravljamo odluku ecb da se objavi popis vrijednosnica koje su kupljene u okviru programa kupovine dionica poduzeća i također e, moramo i e, objaviti vrijednost pojedinih dionica. Također treba utvrditi kriterije za tvrtke koje su u programu kako se to ne bi sukobilo sa drugim ciljevima, kao na primjer klimatski ciljevi. I pitam se nije li odbijanje da se detaljnije izvijesti o tome, e, upravo zbog toga što je velik novac otišao u korporacije koje se bave naftom i ugljenom, šelom, repsom i tako dalje. E, neki su još zabrinuti također zbog zaobilaženja propisa bankovne unije, e, kao na primjer u likvidaciji venecijskih banaka i tako dalje. E, važno je ukazati Središnjoj banci na prirodu ove, ove situacije i također da ćemo paziti i na moralni hazard koji bi mogao voditi do buduće nestabilnosti. I ključno je također da Središnja banka planira i buduće odnose sa Uh, Londonom. <laughs> Evo, moram reći da sam ja osobno nesretna, ali važno je da se to uze u obzir. I također, uh, kakav će biti uh, odnos na, sa budućim u buduće zbog povlačenja Velike Britanije iz Europske unije i tu treba E, minimalizirati e, propast investicija i ako na kraju e, Brexit postane vrlo neuređen, da se minimalizira gubitak. ZFTD Markovali. Zahvaljujem, također zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću. Postoji neki napredak u odnosu na prethodna izvješća, naime nije prihvatljivo da se ne upućuje puno jasnije na stvarnost e, u kojoj se nalazi europodručje danas, također kao rezultat politika Središnje banke. Drugim riječima, Središnja banka ne može zadovoljiti različite zahtjeve e, članica eurozone što se tiče inflacije i kamatnih stopa. I to svakako je politički konflikt, ali trebamo to pustiti tako kako jest, ali moramo ići u a, dublju analizu ekonomske monetarne unije i neravnoteže s a, tekućeg računa i uzeti to kao polazište i vidjeti ne bismo li željeli i dalje nastaviti s eurom ili nakon ove faze sada imati europsku monetarnu politiku i globalnu monetarnu politiku koja će voditi rastu. Kada Mislim, kada rast se zaustavi, vratit će se isti problemi, eurozvan će snaći još gorim problema nego sada. Dakle, trebamo staviti više naglaska upravo na ove neravnoteže, jer ako to ne učinimo, posljedice će biti još gore i politički ćemo izgubiti ovdje priliku jer jednostavno smo ovdje raspravljali irelevantne probleme dok e, sam problem na izvoru je činjenica da jedna monetarna politika ne može e, biti prikladna za 19 različitih situacija sa inflacijom i kamatama i to treba biti polazište za našu glavnu raspravu. Također postoje još e, razni aspekti što se tiče neravnoteža i E, u bankarskom sektoru, ali to ćemo zasebno izvijestiti i također prokomentirat ćemo i o područjima u kojima se te neravnoteže nalaze. Ali to ću na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Također, važno je ukazati na činjenicu da monetarna, e, kakva je monetarna politika danas, e, uglavnom zbog toga što su ekscesivne i izvanredne uništavaju eh, ono eh, realnu eh, ekonomiju. Treba pogledati podatke o nezapošljavanju i pogledajte kako izgledaju situacije u eurozoni, posebice u perifernim zemljama i treba se zapitati idu li monetarne politike u korist realnoj ekonomiji ili e, financijskom sektoru, a vrlo malo ide u realnu ekonomiju. Dakle, e, dolazi do rasta nejednakosti. Jesu li monetarne politike stoga učinkovite ili su one samo droga koja je lijek koji se daje i to bez e, ispravno propisanog načina. Znači, važno je imati temeljitu trajnu političku raspravu. Danas nam se može činiti da je situacija stabilna, ali ona će se ponovno preokrenuti i naći ćemo se u mnogo ozbiljnim problemima. I naša odgovornost da se time pozabavimo i da stvari nazovemo pravim imenom. Evo i posljednji na, mojoj listi, gospodin Animans eh, NF, za, me, za u svoje vlastito ime također. centrale bank Zahvaljujem. E, središnja e, bankovom izvješću zapravo ispada kao da nema nikakve veze sa monetarnom politikom, nego da e, samo kupuje dalje dionice. Znači, Središnja banka očigledno nadilazi svoj vlastiti mandat, to nije rekao samo nf to je ljetos potvrđeno također i od strane Njemačkog ustavnog suda u Karlsruheu. Zabrana državnog financiranja ovdje je prekršena kao također i ova monetarna politika nadilazi mandat Središnje banke i zalazi u nadležnosti zemalja članica koje su nadležne za dijelove te politike. I Ustavni sud njemački mišljenja je da ova jako akumulirana novčana politika nije e, zapravo samo monetarna politika i citiram na e, engleskom kaže engleski e, kaže njemački Ustavni sud da je program kupnje vrijednosnica krši nadležnosti središnje banke i da time zemlje članice E, se ograničavaju u svojim e, nadležnostima i gospođa Merkel 2010. dogovorila se o Italiji i Francuskoj o financijskoj pomoći za Grčku i tu je popustila dva masterška principa, znači bez bailouta od Brisela i i državno financiranje. Središnja banka upravo to provodi i to je bio upravo onaj te, kamer temeljac e, arhitekture, europske financijske arhitekture. I zato je važno da Europski parlament kao jedina investicija koja može pozvati središnju, institucija koja može pozvati Europsku središnju banku na odgovornost, to ju čini da se vrati u okvir svog mandata mi e, u ovom e, izvješću koje radi upravo suprotno ne možemo podupreti jer ovo izvješće radi upravo suprotno i zaboravlja da je Središnja banka izašla iz okvira svog mandata i da politička neovisnost e, Središnje banke je nešto što ne postoji i zato postoji monetarna unija koja je ovisna o malobrojnima. Hvala nemamo e, sada drugih e, osoba koji su se za riječ i sada i ona su ponosno dajem riječ. Izvolite. Dvije minute. Želio sam samo zahvaliti kolegama na primjedbama, to je prva razmjena mišljenja i sada nestrpljivo očekujem amandmane izvjestitelja u sjeni, ali i drugih kolega koji žele znači, sudjelovati u radu i pregovorima. U radu smo uvijek postigli široke konzensusne vezano uz izvješće Središnje banke i siguran sam nakon e, pregovora ćemo isto tako postići široki konsenzus u okviru našeg odbora. E, da, sad imamo zapravo još jedno e, javljanje za Znači imamo spontano javljanje za riječ. Izvolite. Gospodin Kalve eh, Šambon. Želimo zahvaliti Jonasu na radu i želio sam također eh, istaći dvije točke. koje mogu znači eh, služiti napredovanju rasprave. Zapravo prvo sustav osiguranja depozita nemamo e, mogućnost e, postizanja e, vjerodostojne politike ako ne bude postojao znači pravi sustav osiguranja depozita na europskoj razini ono što nam je potrebno je određeni određeno produženje rokova mislim da parlament treba prebroditi političke prepreke i isto tako pokušati postići konsenzuse i time obaviti svoju dužnost. Zbog toga mi se čini suštinsko da ustanovimo taj sustav osiguranja depozita kako bismo završili bankovnu uniju. Ne smijemo odustati od toga. Ako želimo bankovnu uniju, onda nam to, taj sustav osiguranja e, treba, on je bio usvojen i treba ga provesti u praksi. To će e, omogućiti stvaranje pravne sigurnosti i sigurnosti na tržištima. Isto tako, e, od članova odbora ću zatražiti da si postave pitanje, suštinsko pitanje možemo reći da imamo bankovnu uniju koja e, je napredovala, ali sada imamo isto tako i nazadovanje, budući da na međunarodnoj razini sve što je bilo europeanizacija, možemo reći da na tom području imamo nazadovanje. Imamo znači renacionaliziranje bankovnih praksi i zbog toga Središnja banka se mora postaviti pitanje zašto tome. Hvala na vašim intervencijama. Sada dolazimo do kraja na e, ovoj raspravi. Imamo 13.9. za pol, e, ulaganje amandmana, 9.10. znači ćemo imati glasanje. E, zapravo nakon toga imamo znači plenarnu u e, studenom. A sada prelazim na petu točku dnevnog reda. Radi se o našem mišljenju izvješća u okviru e, LIBE odbora, priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje. To je jako važno područje gdje je Europska unija poduzela cijeli niz mjera, imamo cijeli niz zakonodavnih akata. Znamo da imovina koja proizlazi iz e, kaznenih aktivnosti je nešto što je važno u prevenciji kriminala, isto tako borbe protiv teroristič, financiranja e, terorizma i imamo znači e, gospodina Matušu koji će sedam minuta nam e, predstaviti ovo. Gospodin Matušelo, hvala. Bavit ćemo se ovdje suštinskim pitanjem za e, znači pokušavanje izbjegavanja toga da kriminal postigne ono što želi. Jako mi je drago što vam mogu predstaviti ovaj nacrt mišljenja i drago mi je što mogu biti izvjestitelj vezano uz ovu temu. Mi ćemo raditi na temu koja postaje sve važnija danas, no cilj ovdje je znači ukidanje imovinske koristi od ilegalnih aktivnosti. Oduzimanje i zabrzavanje imovine je e, znači e, najefikasniji način smanjivanja kapaciteta kriminalaca i isto tako ponovnog pokretanja aktivnosti jer tu se e, dotičemo onoga što je za njih suštinsko, a to je novac. Dakle, moramo osmisliti odredbe holističkog karaktera kako bi se na europskoj razini borili protiv e, organiziranog kriminala. Imamo studije Europola koje nalazimo u dokumentu komisije, pokazuju da e, znači, nelegalna nezakonita tržišta u Europskoj uniji znači proizvode 110 milijardi koristi i to zahvaljujući e, raznim kaznenim dijelima. I veliki postotak e, tih svota ostaje u rukama kriminala i kriminalaca, te se također ponovo ulažu i investiraju u kriminalne aktivnosti. Moramo biti učinkoviti u borbi protiv toga kako bismo ustanovili strukturu koja nam može omogućiti oduzimanje i zamrzavanje te aktive, te imovine. U tom smislu nam je potreban isto tako i efikasni sustav povrata sredstava. Moramo imati strategiju na europskoj razini, a komisija također kaže da moramo imati i uzajamno priznavanje e, pravnih e, i sudskih odluka te također izvrša, izvršenje tih odluka. To će garantirati sigurnost samih procesa. Imamo instrumente za uzajamno priznavanje, harmoniziranje, moramo znači e, stvoriti okvir, a ono što želimo je da povećamo kapacitet akcije kako bismo išli on kraj e, onoga što žele postići kriminalci. Moramo imati znači pravosuđe koji će se koristiti isto tako načelom uzajemnog e, priznavanja. Moramo imati sustav koji e, priznaje odluke drugih pravoznamnih sustava država članica i to e, bez potrebe da se to ponovno potvrđuje. U tekstu koji imate pod o, pred očima imamo isto tako i naglašavanje potrebe prekogranične suradnje ne samo između sudova nego i nadležnih tijela na nacionalnoj razini. Izuzetno je važno da to postignemo kako bismo imali stabilni financijski sustav Europske unije, moramo biti sigurni u njega. Prijedlog e, želi povećati, proširiti postojeći pravni okvir kako bi se znači, proširilo uzajemno priznavanje te isto tako i priznavanje i izvršenje instrumenata za oduzimanje i zamrzavanje u okviru kazanog postupka, ali što se nas tiče mislimo da to treba biti prošireno i na upravni postupak. Ova uredba se treba e, znači primjenjivati na sve procedure zamrzavanja ko, e, koje proizlaze iz odluke ili e, znači samog suda ili nadležnog tijela. To imamo u uvodnoj izjavi 13. Ako imamo kazneno djelo imamo znači oduzimanje a nakon e, procesa oduzimanja svota koja se time dobiva će se e, proslijediti državi izvršenja. A kad e, svota, ako je manja ili manja ili veća od 10.000, onda ćemo imati podjelu sredstava moramo isto tako osmisliti i sustav kompenzacije naknade šteta, na primjer u trenutku kada uzimamo u obzir upravljanje sredstvima ili održavanje i provođenje postupka. Budući da kaznena dijela se mogu dogoditi svugdje u Europi, onda moramo biti svjesni toga da se sve sve etape procesa neće odvijati u jednoj državi članici. Zbog toga moramo pronaći način i sustav kompenzacije, ono što sam već spomenuo. Isto tako, komisija u tekstu to navodi, aktualni sustav ne funkcionira na najbolji način, onako kako bi to bilo potrebno. Vidjeli smo, na primjer, da imovinska korist koja proizlazi iz e, trgovine drogama ne može biti e, oduzeta. zašto? Zato što ne postoji dovoljno preko granične e, suradnje u okviru kaznenog postupka. I zbog toga, nažalost, trgovina drogama je nešto što koriste sve kriminalne organizacije kako bi financirale svoje vlastite vrlo različite aktivnosti. Zbog toga je e, jasno da nestrpljivo očekujem vaše sudjelovanje i doprinose, te se e, veselim e, zajedničkom radu na ovom dosjeu. A sada, znači, izvjestitelju u Sijeni za SND, gospodin Evan, izvolite. Hvala. Želimo zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu. Mi potpunosti podržavamo ovo izvješće. Slažemo se da je važno da nadležna nacionalna tijela također mogu e, strane privesti pravdi, a moramo što se tiče imovinske koristi koja je e, znači stečena kroz kriminalne aktivnosti ona mora biti e, i oduzeta i zamrznuta moramo u nekim slučajevima proširiti isto tako i mrežu na neku drugu imovinu osim likvidnih sredstava mi podržavamo. Isto tako e, uključenje e, administrativnog kriminala te isto tako poreznu utaju i e, prijevara, isto tako uključenje, manipulaciju indeksima koji služe kao referentne vrijednosti, isto tako manipulacije tržištima u financijskim instrumentima. E, što se tiče tri, to će biti teško provesti u praksu, a ako imamo znači maksimalno ograničenje od tri godine. Mi smo o tome već razgovarali i mi ćemo vjerojatno u tom smislu uložiti neke amandmane. Isto tako je važno govoriti o činjenici da neke države izvan Europske unije također osiguravaju anonimnost korumpiranim ljudima koji tamo šalju e, novac zbog toga komisija mora biti biti e, svjesnija toga da mora djelovati na treće zemlje kako bi se znači obeshrabrile e, transakcije izvan Europske unije. Moramo u svakom slučaju e, omogućiti da se skine ta anonimnost a ja ću e, isto tako detaljno e, svoje ideje u daljnjoj etapi reći. A sada imamo izvjestitelju Sjeni za Alde. Izvolite, hvala. Drage kolege, želim e, zahvaliti gospodinu Matučelu za izveću što se tiče četiri mišljenja vidimo da e, izvjestitelj ide prema 4b, radi se o oduzimanju i zamrzavanju znači u građanskim i Um, upravnim postupcima u nacional, na nacionalnoj razini. O, um, mi moramo osigurati da sustav bude kompatibilan sa državama članicama. Isto tako pozdravljamo inicijativu da proširimo ovu listu u članku 3. To ne znači da se slažemo sa svim sugestijama izvjestitelja, no u svakom slučaju svim opcijama možemo raspravljati. Što se tiče uključenja financijskih tržišta, imamo neke amandmane amandmane u tom smislu, a isto tako imamo i fokusiranje na zloporabu vezano uz to. Želim pitati izvjestitelja zašto imamo to specifično fokusiranje, koji su to specifični problemi koje ovdje želite riješiti, a što nije pokriveno postojećem e, zakonodavstvom. Što se tiče upravljanjem e, zamrznutom i oduzetom imovinom, želite znači e, da se takva imovina na dijeli e, znači 50-50% e, između država izdavanja i država izvršenja, ako imamo taj e, prag od 10 tisuća. Postavljam si pitanje zašto moramo imati to dijeljenje na pola-pola. Jako bi mi drago bilo dobiti odgovor na to i veselim se raspravi. Hvala. Samo da e, provjerimo da li je netko ovdje iz EKR-a, nitko nije prisutan. Zato sad krećem na zelene. Eva Žoli, izvolite, imate četiri minute. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti gospodinu e, Fulviju Martičeliju na ovom e, mišljenju. Mi u potpunosti podržavamo ideju da što se tiče ovog važnog pitanja imamo uredbu. Radi se o uzajamnom priznavanju naloga za oduzimanje i zamrzavanje. U prošlosti smo imali previše sredstava koji su se jednostavno raspršili i nestali jer procedura koja je tada postojala u okviru znači okvirne odluke vijeća nije E, funkcionirala. Zbog toga u potpunosti podržavamo ideju da ojačamo e, pravni okvir. Isto tako pozitivno gledamo na to da nalozi koji proizlaze iz kaznenog postupka budu uzeti u obzir, no isto tako e, želimo uključiti znači naloge za oduzimanje i zamrzavanje u okviru administrativnog i građanskog postupka. Mi e, vrlo pozitivno gledamo na ovo izvješće i možete računati na našu podršku. Hvala. Ne vidim da je nitko ovdje iz e, NF-a, Barbara. Ako ne, imamo znači spontano javljanje za riječ. Imamo pet minuta na raspolaganju. Javlja li se netko? Ne. Onda e, vraćam e, mikrofon gospodinu Martučelu kako bi zaključio raspravu. Hvala izvjestiteljima u sjeni, onima koji su uzeli riječ. Mislim da ti komentari će nam omogućiti da isto tako proširimo sam prijedlog. Siguran sam da ćemo osmisliti tekst koji će onda služiti i samom djelovanju. Imamo nalog za oduzimanje zamržavanje imovine onih koji počinjavaju kaznena djela. Mi jednostavno moramo im e, isušiti prihode što se tiče subsidijarnosti u tekstu, to, je to pitanje je izuzetno važno. Što se tiče uzajamnog priznavanja, možemo isto tako razgovarati i o ovim postupcima, te o samom popisu kaznenih dijela. U svakom slučaju, izazov koji je pred nama je velik i danas e, želimo proizvesti tekst gdje će onda zamrzavanje biti u potpunosti učinkovito a to naravno će imati i odvraćajući učinak. Imamo danas e, prvi sastanak e, izvjestitelja u Sjeni i isto tako se veselim radu s kolegama. Hvala. Evo, ovo je kraj rasprave, rok za amandmane 12. i 9. Uzimanje u obzir amandmane 9. i 10. 6. 11. imamo glasanje u e, odboru mišljenje vezano uz izveštaj Libeda, e, Libea. Sad e, možemo prekinuti sastanak za 15 minuta i vraćamo se glasovanju 15 do 6. Hvala.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

Dear colleagues. Kolege, dobrodošli. Počinjemo s glasovanjem. Molim vas da prvo testirate uređaje, umetnite svoju karticu kako bismo mogli testirati sustav. One vote. Dakle, sada ćemo prekinuti sa testnim glasanjem i glasat ćemo o nacrtu mišljenja o zviždačima. Kompromis E, oni koji su za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 73. za, protiv, suzdržani. Provjeravam, glasanje je otvoreno. EPP e discussing. EPP-ovci još raspravljaju. U redu mogu li zatvoriti glasanje. U redu, zatvorom glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? S i D je bio za, ali nisam vas vidio, moram provjeriti. Pretpostavljam da je usvojeni, ali provjeravamo. Otvaram glasovanje o amandmanu 35. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis F za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis G za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman H za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman i, tko je za? Kompromis i, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59 za, protiv, provjeravam, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman J. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman K. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Još dvije kolege čekamo. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se kompromisni, dakle ovo je bio kompromisni amandman J, sada slijedi K, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman L, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79. za, protiv, provjeravam, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 80. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 81. Za, protiv, suzdržani. Odbije. Usvaja se. Provjeravamo 81. amandman. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 81. Oprostite, 85. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. za, Protiv. Provjeravamo. Glasovanje je otvoreno. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 15, odnosno amandman 15 za, amandman 15 za, protiv, suzdržani, provjeravam. 15. amandman, mislim da je usvojen, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromisni amandman D za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 20. za protiv suzdržani odbija se. Glasujemo o cijelom tekstu poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 36 glasova za, nitko nije bio protiv, 13 suzdržanih, e, mišljenje, izvješće je usvojeno, čestitamo izvjestiteljici. Sada prelazimo na ono što smo, o čemu smo glasovali prošli put, e, to je drugi dio mišljenja o proračunu, izvjestitelj Markus Ferber, Sjećate se ovaj dio koji se odnosi na komentare proračunske linije, o njima smo već glasovali. Kompromisni amandman A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman B, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. za, protiv, provjeravamo amandman 21. otvaram glasovanje. Vote Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromisni amandman C za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman kompromis 50, amandman 53 za protiv suzdržani. Provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 54 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o tekstu i izmjenama teksta. Poimenično glasovanje otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 37 za, 9 protiv, 4 suzdržana glasa. Čestitam izvjestitelju. Izvolite. Samo želim izraziti određene dvojbe. Iznenađen sam što je izvješće Markusa dobilo tako veliku većinu. Možda je pomalo nakon toliko godina u parlamentu imamo možda previše kompromisa. Možda Markus više nije toliko oštar kao prije, strog. Kao što znate, imali smo pozitivan razvoj događaja posljednjih nekoliko dana, nove kompromise i upravo zato smo osigurali veliku podršku ovom izvješću koje nam je pripremio Markus. Već, bismo i smo i prošli tjedan mogli imati većinu, ali nikad se ne znam, imali smo i tesno glasovanje. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Izvješće Marise Matijas o borbi protiv nejednakosti kao sredstvu za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta. To je izvješće odbora EMPL. Molim vas za tišinu. Izvješće nadležnog odbora EMPL trenutno razmatramo amandmane. Izvjestiteljica, izvolite imate riječ Mariza Matijas. Hvala lijepa Roberto. Hvala Roberto. Za sam početak želim zahvaliti kolegama i izvjestiteljima u sjeni na amandmane, na amandmanima koje su podnijeli. Ovo je naravno mišljenje o nejednakosti. Nejednakost je izuzetno važna tema koja se dotiče i gospodarstva, ali i drugih područja s obzirom da je ovdje smo u odboru Ekon, pa stoga ovo mišljenje i povezani kompromisi e, njih trebamo sagledati u okviru vlastitih nadležnosti. U izvješću sam e, pokušala staviti fokus upravo na područja za koje je nadležan ovaj odbor i u tom smislu imamo i kompromisne amandmane. Moja namjera bila uvesti neke nove stavke u tekstu i uključiti pitanja koja su donedavno bila zanemarena. Dakle, htjela sam uključiti brojne nove teme i djelovati u skladu sa amandmanima koje su podnijeli kolege. Sada bih ponudila jedan sažetak. glavnih područja obuhvaćenih u ovim novim stavcima. Naravno, kompromis ne obuhvaća baš sve amandmane, već sam ovo mišljenje pripremila u skladu sa nadležnostima ovog odbora. Novi kompromisni prijedlozi koje sam e, primila su uzeti u obzir i to se, kolege su se posebno osvrnule na određena područja, pogotovo na sve veću nejednakost unutar Europske unije, kako to utječe, utječe na ekonomsku i društvenu strukturu Europske unije. Zatim je tu područje koje se, u tekstu koje se bavi ulaganjima u javnom i privatnom sektoru, a to je važno za borbu protiv nejednakosti i za uvođenje mjera koje će poticati rast i stvaranje novih radnih mjesta. Dakle, tu imamo jedan novi stavak koji se bavi e, obrazovanjem opće populacije, pogotovo kada je riječ o financijskim i digitalnim vještinama. Dakle, sve, sve se to radi u sklopu borbe protiv nejednakosti. Također imamo još jedno područje koje se tiče pravednijih poreznih politika, a isto tako i učinkovitijih poreznih politika. Dakle, ovaj tekst obuhvaća i povećanje, odnosno poboljšanje borbe i suzbijanja poreznih prijevara, pogotovo kada je riječ o PDV-u unutar zajednice na temelju prijedloga koje sam primila sam e, promijenila dakle ovaj tekst. Što se tiče europskog semestra, to je jedan instrument e, koji nam omogućuje gospodarsko upravljanje i odnosi se na područja zapošljavanja, rasta i jednakosti te povezane politike. U tom smislu iskoristila sam ono što piše u amandmanima kolega. Radujem se čuti vaše mišljenje o ovim novim prijedlozima i predloženim stavcima i želim samo ponoviti da ovome treba pristupiti u duhu kompromisa. Ja sam pokušala uzeti u obzir sve prijedloge izvjestitelja u sjeni koliko je to bilo moguće i naravno E, isto ću činiti i tijekom ovog sastanka. Hvala izvjestiteljici. Sada imamo izvjestitelja u sjeni zpp e a p-a, gospodin Martušelo. Imate e, četiri minute. Zahvaljujem i zahvaljujem i izvjestiteljici na poslu koju je, koju je obavila i što je na vrijeme poslala dokumente, odnosno što je to učinila prije nego što smo svi otišli e, prije ljetne stanke. Dakle, pokušali ste uzeti u obzir i komentare EPP-a, međutim mislim da nas očeka još dosta posla. Imamo jednu izuzetno važnu temu. Važno je da nezaposleni građani pronađu radna mjesta, pronađu posao, da imaju pristup tržištu rada. To je izuzetno važno u ovom mišljenju i zapravo je najvažnija stvar. Upravo zato bismo se voljeli držati te teme, a ne prelaziti na neke druge, na neka druga područja naši amandmani u tom smislu su, se upravo fokusiraju na to područje. Ulaganja naravno mogu stvoriti radna mjesta, ali potrebne su strukturne reforme na tržištu rada i tržište rada treba biti puno fleksibilnije s obzirom na to da imamo probleme sa troškovima rada u određenim zemljama. I također smo istaknuli koliko je važno tržišno natjecanje, jer ono omogućuje i dinamičnost na samom tržištu, što pak dovodi do stvaranja novih radnih mjesta. Strukture koje postoje trebaju biti učinkovitije i na privatnom i na javnom tržištu. Izvjestiteljica je doista obavila sedam posao i radujemo se sastanku izvjestitelja u sjeni kako bismo zajedno dalje nastavili raditi na ovoj temi. Hvala vam na vašem mišljenju. I sada u ime S ideja imamo zastupnika Ivana. Hvala. Gospodine predsjedatelju, želim eh, čestitati izvjestiteljici na ovom izvješću. Mi podupiremo smjeru u kojem ono ide. Sve veća nejednakost unutar Europske unije jest eh, činjenica, o tome ne treba raspravljati, bogati su, bogati su sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji, za to postoji mnogo uzroka, a trud koji ulaže Europska unija u suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza i nezakonitih praksi i poreznih utočišta. Sve je to izuzetno važno, ta borba je izuzetno važna i mislim da se trebamo i fokusirati i boriti se protiv onih koji imaju najveće dohotke, a plaćaju najmanje poreze u EU. porezna, postoji jako puno poreznih utočišta, kako unutar Europske unije, tako i izvan nje. Tu su i multinacionalna poduzeća koja ne plaćaju poreze, odnosno izbjegavaju plaćati poreze, što znači da zapravo izvlače novac iz Europske unije, a to utječe na ulaganja, jer taj novac bi se mogao iskoristiti za stvaranje novih radnih mjesta. Važno je dakle suzbiti takve prakse i u nacionalne proračune i europski proračun e, uključiti više novca kako bismo pružili podršku infrastrukturi, zdravstvu, obrazovanju i smanjili jaz između e, različitih dijelova Europske unije kako bismo stvorili nova radna mjesta i borili se protiv nezaposlenosti. I na kraju krajeva smanjili nejednakost postoji jako puno tema kojima možemo raspravljati. Međutim, sada želim čestitati izvjestiteljici na uloženom trudu i radujem se sastanku izvjestitelja u Sjeni kako bismo dodatno raspravili o ovom izvješću. Koliko vidim, nema nikoga iz EKR-a i nitko se ne želi javiti za riječ u njihovo ime, možda nisu zabrinuti zbog nejednakosti, nemojmo ništa sada pretpostavljati. Gospodin Šimosa u ime Aldean. Hvala. Zahvaljujemo izvjestiteljici na sjajno obavljenom poslu. Imat ćemo vremena za raspravu u ime kluba. E, želim reći da amandmani naših e, članova koji su trebali uzeti u, trebali biti uzeti, uzeti u obzir u smislu vaših kompromisa. Voljeli bismo da su oni uključeni jer e, u određenim dijelovima ne slažemo se uvijek u svim aspektima. Ne slažemo se koji je to najbolji način na koji se može smanjiti nejednakost. U mojem klubu većina članova dolazi iz nordijskih zemalja i dakle oni imaju potpuno drugačiju viziju o tome kako osigurati socijalnu Europu, kako smanjiti nejednakost. U našem klubu se vode izuzetno zanimljive rasprave o toj temi. Dakle, voljeli bismo zapravo da ako je moguće da se uključe i naše amandmani, uključe i naše amandmani u ove kompromise, kompromisne amandmane. S obzirom da ove izvješća nisu obvezujuća, glavna dodana vrijednost e, je zapravo postići konsenzus između različitih klubova u ovom domu. Bili ste izvjestiteljica i za druga izvješća i mislim da smo u prošlosti postigli dobre rezultate i mislim da trebamo i sada zapravo inzistirati na toj umjetnosti kompromisa kako pronaći zajedničke elemente jer to na kraju krajeva osigurava političku vrijednost. Nadam se da ćemo tijekom sljedećih sastanaka to postići, jer bismo voljeli da se i naše stavove uključi u kompromisne amandmane. Ne razlikuju se naše mišljenja toliko od vaših, ali dakle, pri sljedećem razmatranju amandmana voljeli bismo da se i naš doprinos uključi uz dobru volju postizanja većine. Hvala vam. hvala i na kraju Filip Hvala gospodine predsjedniče. Moram e, reći da sam razočaran ne izvješćem, nego da smo sada u ovom trenutku još uvijek raspravi i to nakon godina e, činjenice o nejednakosti. Imamo znači OECD, isto tako i MMF koji su obavili zbilja ozbiljni e, posao, a ovdje u e, europskim institucijama mi nemamo sad komunikaciju komisiju, nego govorimo o izvješću, e, samo inicijativnom izvješću parlamenta. Ono što me čudi, a u tom smislu govorim onima koji prije svega stavljaju prvi plan e, BDP i rast, Znači govorim o tome da nejednakosti, previše nejednakosti dovode u pitanje i rast i povećanje BDP-a. I e, moraju biti svjesni da što više ima nejednakosti, to će BDP biti manji. Ono što je važno je da svi inzistiramo na smanjenju nejednakosti. To se, tu se ne radi samo o znači e, prihodima ili o e, baštini, nego prije svega možemo imati e, nejednakosti što se tiče očekivane životne dobi. Oni koji su suočeni sa preranom smrću, naravno, i kako im je to važno. Da, naravno, svi ljudi su jednaki, no ovdje govorimo o pravdi. Kad govorimo o jazovima, onako kako to e, vi promatramo danas, onda se vraćamo u vrijeme prije Prvog svjetskog rata kad smo govorili o velikim nejednakostima e, što se tiče prihoda, očekivane životne dobi i tako dalje. I postavljam si pitanje da li danas uopće živimo u pravednom društvu. Martin Wolf u Financial Timesu je govorio o tome da je to zapravo pitanje demokracije kad govorimo o nejednakostima što se tiče prihoda i isto tako imovine, nasljeđene imovine, onda se jednostavno ne živimo više u demokraciji. Teško je podržati e, to da e, provodimo demokratske politike kad zapravo imamo manjinu koja profitira od svega. Ja sam zapravo e, indigniran kad e, čujem ovakav diskurs. Ono što je važno, ove neoliberalne politike, fleksibilizacija, fleksibilnost e, tržišta rada i tako dalje, sve te politike proizvode nejednakost i nejednakost nije proizvod e, klimatskih promjena, temperature i tako dalje. Već 30 e, godina imamo povećanje nejednakosti. A u tom trenutku smo imali preokret što se tiče politika. Tada smo imali smanjenje i slabljenje socijalnih e, sustava, isto tako smo imali slabljenje moći za pregovaranje radnika i povećanje moći onih kojima, koji imaju u rukama kapital. Ako svi obavimo svoj dio posla, onda ćemo imati društvenu pravdu. Što se tiče znači e, stope zapošljavanja u e, Italiji imamo 55%. Znači, ni jedna e, fleksibilizacija, znači fleksibil, povećanje fleksibilnosti tržišta i liberalizacija neće dovesti do smenjivanja nejednakosti. Moramo prije svega osmisliti reforme koja bi dovela do dostojanstvenog života svih ljudi. A naša mlada generacija u eurozoni više ne može vjerovati da će u budućnosti imati zapošljavanje koje će im omogućiti e, dostojanstven život. E, Imamo ljude koji rade, ali koji su i dalje siromašni i marginalizirani i koji žive u nedostojanstvenim uvjetima. To je ono što sam želio reći. Ja sam e, čuo ono što je rekao kolega Tremosa, e, u svakom slučaju trebamo e, uzeti ono što je interesantno u prijedlozima ALDE, a želim zaključiti gospodine predsjedniče da bi prije svega trebalo da Europska unija piše u e, znači svoje javne politike pitanje pravde. Hvala. Thank you. There are still few colleagues that didn't. Um, ne znam, e, javlja li se još neko za spontano javno za riječ? Mislim da ne, ali evo dajem riječ izvjestiteljice, evo pa možete sažeti još jednom. Zahvaljujem. Naravno da ću odgovoriti na ovim na ovo što su do sada rekli e, kolege. Dakle, imat ćemo u srijedu sastanak svjestilja u Sjeni, pa ćemo sve to još moći detaljnije raspraviti. Naravno, e, kolegama iz EPP-a SID-a mogla bi nešto reći, ali obzirom da nisu ovdje, pa neću sada nam oduzimati vremena na to. Ostavit ću to za srijedu, ali ono što rekao je o amandmanima. prije, prije svega nisu svi amandmani obuhvaćeni kompromisnim tekstom, što ne znači da se ne uključuju na neki način. Neki će biti predmet glasanja sami po sebi, neki su e, ubačeni u neke stavke kao amandmani za sebe, neki nisu uključeni u kompromise jer su prikladni za glasanje o samim amandmanima zasebno, a neke zapravo idu upravo protiv e, svega onoga što ja mislim da predstavi ovo mišljenje. Ne govorimo o amandmanima liberala, ima nekih drugih koji su podneseni, a za koje mislim da sam, mislim, ne bi uopće uključili u kompromis. Ali dobro, u srijedu ćemo to detaljnije raspraviti, imat ćemo priliku još razmotrite kako to uključiti, ali također i reći za koje predloge ne smatram da su prihvatljivi i za koje smatram da ne bi trebali biti uključeni. Za ono što je rekao Filip, u potpunosti se slažem zapravo. Ovo je sve toliko već dugo na dnevnom redu da je zapravo već postalo besmisleno. Zapravo se radi o tako esencijalnoj stvari. I upravo zbog toga trebamo sada na tome raditi i e, zauzeti stav parlamenta i reći da treba intervenirati tamo gdje se najmanje napravila i nema ni dovoljno rasprave, ni dovoljno istraživanja u tom pogledu. I da upravo tamo trebamo djelovati. Dakle, upravo vjerujem da trebamo nekako sastaviti kompromisni tekst o ovim stvarima upravo koje sam spomenula i to ne samo o socijalnoj pravdi i demokraciji koje su ipak duše ključne. Pa dobro, ako imate e, daljnjih predloga između sada i srijede. Evo, rado ću ih primiti ako ih u pisanom obliku. Ako ne, držat ću se ovog teksta koje su već zaprimila i predložiti novi tekst u srijedu u svjetlu predloga koje sam primila pa da pojasnimo neke stvari, a posebice što se tiče onoga što su predložili liberali. Evo, podsjećam, glasit će se u Ekonu 25. rujna u odboru Empol za tri dana kasnije, 28. i na, glasit će se na, u studenom na plenarnoj. Evo, time smo došli do kraja dnevnog reda, nemamo ništa podrazno, evo, barem koliko ja znam, sljedeći sastanak je ponedjeljak pa 25. rujna u 3 poslje podne. Zahvaljujem i uživajte ostatku večeri. Doviđenja.